Hvala vam na raspravi. Sada raspravu prelazimo na sljedeću točku dnevnog reda i pozdravljam uh, gospodina Timmermansa. Dakle, izjava uh, Vijeće je komisija o vladavini prava i temeljnim pravima u Mađarskoj je razvoj događaja od rujna 2018. godine. E, u ime vijeća riječ ima gospođa Čot. Izvolite, imate riječ u ime vijeća. Hvala gospodine predsjedavatelju. Cijenjeni članovi, zastupnici, poštovane dame i gospodo, zajedničke vrijednosti kao što su ljudsko dostojanstvo, sloboda, demokracija, jednakost, vladavina prava, ljudska, e, ljudska prava, sve su to osnove Europske unije institucije i zemlje članice stoga moraju poštivati, štititi i promicati ove vrijednosti. Mi, mi slažemo da je zaštita vladavine prava, demokracije, temeljnih ljudskih prava vrlo važno pitanje u Europskoj uniji. U rujnu 2018. godine vijeće je dobilo E, zahtjev prema članku 7.1 pozivaju, e, gdje parlament poziva e, vijeće na djelovanje zbog opasnosti kršenja temeljnih vrijednosti na kojima počiva Europska unija. To je bio predmet rasprave na sastanku ministara u listopadu i studenom 2018. godine. Nadalje, mi smo od Mađarske da primili pisani odgovor na zahtjeva Europskog parlamenta kao i e, zahtjev komisije e, kojima se e, okončava postupak protiv Mađarske. U prosincu je održana prva razmjena mišljenja o nastavku postupka. Mi ćemo nastaviti e, preispitivanje zahtjeva parlamenta, no u ovom trenutku ne mogu predvidjeti ishode cjelokupnog postupka. Mi ćemo redovno informirati parlament o daljnjem razvoju stvari. Mi ozbiljno uzimamo u obzir e, sve zabrinutosti koje su iznijeli e, zastupnici ovog doma. Zaključno mogu reći da ono što će e, sadržaj ove rasprave je dotiče samo srže Europske unije. Mi želimo da sve strane odgovorno i konstruktivno djeluju kako bi se postigao dogovor koji je u skladu s našim temeljnim vrijednostima. Hvala. Hvala što ste predstavili stajalište e, vijeća, a sada potpredsjednik komisije gospodin Timmermans. Izvolite. Hvala što ste ostavili ovu temu na današnji dnevni red. Zadnji put kada smo raspravljali o ovoj temi bilo je 11. E, rujna 2018. godine. Potom je donesena rezolucija o e, spazivanjem na članak 7 točak 1. Komisija dijeli određeni e, niz zabrinutosti ponajprije kada je riječ o pitanju E, kršenju ljudskih prava, postupanja prema e, Romima te vladavini prava. Danas ću vas informirati o najnovijim događanjima od prošlog rujna. Kao prvo, kao što sam već rekao, u rujnu, za razliku od Europskog parlamenta, komisija prema ugovoru ima pravo otvoriti postupak u slučaju kršenja pravila, e, te je cijeli niz postupaka otvoren protiv Mađarske. Komisija je svjesna svoje ovlasti. Prošlog tjedna komisija je odlučila poslati mišljenje E, e, mišljenje Mađarskoj povodom takozvanog stop soros zakonodavstva. To je zakonodavstvo koje se e, tiče pravila o podnošenju zahtjeva za azil. Mađarske vlasti sada imaju dva mjeseca da odgovore na ovo pitanje. U protivnom, komisija može proslijediti ovaj slučaj sudu e, za ljudska prava. E, parlament je, e, parlament je također usvojio izmjene o radnom zakonu, to što je izazvalo velike proteste na ulicama Mađarske. Komisija analizira e, sukladnost ovog prava europskom zakonodavstvu i novim uredbama o radnom vremenu, tražeći dodatna pojašnjenja od Mađarske. S obzirom na odgovore koje, ćemo, koje smo dobili ćemo dobiti, mi ćemo odlučiti o budućim koracima. Isto tako, u prosincu mi smo čuli da, da se jedno sveučilište sve učilište prebacuje akreditirane programe, studijske programe iz eh, u Beč. Dakle, eh, imamo mm, slučaj eh, vršenja visokog pritiska i postoji zabrinutost da zašto se to događa iako su otvoreni slučaj, odnosno postupak zbog kršenja Um, europskih uh, propisa i drugih. Isto tako i događanja vezana za medije, njihovo udružavanje i upravljanje od strane samog jednog odbora. Imamo odluke odluke vlade koje izuzimaju upravo taj slučaj od bilo kakvih daljnih revizija i provjera. Potom europski semestar, funkcioniranje pravnog sustava polazeći od imenovanja sudaca do organizacije pravosudnog sustava te odredaba za uspostavljanje novog administrativnog suda u prosincu prošle godine usvojena su dva zakona koji se tiču izmjene upravnih sudova, a koje trebaju e, biti u primjeni od 2020. godine. Europski parlament nije čekao od e, mišljenje e, komisije, a oni su donijeli te zakone neovisno o njihovoj kompatibilnosti s europskim zakonodavstvom i e, mišljenjem e, komisije Venecija. Nadalje, komisija koristi druge instrumente koji se tiču fondova i e, drugog europskog semestra te također i e, drugih e, pitanja. Komisija također prati i provedbu e, specifičnih preporuka po zemljama te također korake koji se poduzimaju za, u svrhu poboljšanja transparentnosti ili pitanja javne nabave. U okviru postupka na temelju članka 7.1. žao mi je što parlament nije ima mogućnost iz iznijeti svoje zahtjeve vijeću koje gotovo zauzeti vijeće mora se zajamčiti pravično tretiranje tog e, prijedloga i uključiti u to i parlament i europske pa institucije također trebaju pokazati poštivanje jedne prema drugome. U e, e, studenom komisija je vijeću predstavila činjenični pregled stanja vezano za Mađarsku, a pone sve što se tiče postupka zbog kršenja pravila. E, ticalo se to i pitanja kršenja prava Roma, pitanja problema u visokom visokom obrazovanju te pitanja podnošenja zahtjeva za azil ja se ja vjerujem da vijeće sada ima sve potrebne materijalne informacije kako bi počeli e, razmatrati ovo pitanje. Hvala. Dziękuję bardzo. W imieniu Grupy Europejska Partija Ludowa pan Hvala. Predajem riječ e, gospodinu Doću ime EPP-a. Zašto je e, ljevičarska liberalna većina se borila da se mađarsko pitanje ponovno stavi na dnevnu e, dnevni red. Samo zato da biste držali govore o tome. Očajnički pokušavate ući u borbu s Mađarskom. I jedini razlog za to su europski izbori. E, ljeva većina još jednom je objavila još jednom rat Mađarskoj. Zašto se to događa? Postoji nešto što je vrlo važno, odnosi se na Mađarsku, a to je da većina ljudi u Mađarski, Mađarskoj se slažu, neovisno stranačkoj pripadnosti, e, da ne žele migrante. Većina ljudi ovdje podupiru migrante i misle da je to ljudsko pravo. Žele E, legalizirati zakonite migracije, žele da se e, razvojni problemi riješe putem e, migracija, žele poduprijeti migracije, žele oduzeti državama članicama pravo da štite svoje granice, podupiru financijski nevladine organizacije koje podupiru migracije, žele delokalizacije, preseljenja, E, žele odlučivati umjesto nas e, s kime ćemo živjeti u zemlji i žele nam prijetiti i kazniti. Mi u Mađarskoj kažemo ne migracijama. E, želimo našu zemlju za nas same, želimo zaštititi naše granice od migranata, kao što želimo zaštititi i vanjske granice Europske unije od imigranata. Ne želimo stvarati probleme za Europu, želimo izvoziti mjere koje funkcioniraju. Želimo raditi na sigurnosti Europe e, i europskih i mađarskih građana. Zato imate problem e, s nama. Četiri mjeseca prije europskih izbora. Mislim, budimo iskreni, nema razloga e, stalno kažnjavati, odnosno kritizirati Mađarsku i mi stalno moramo dokazivati da je Mađarska dio Europske unije. Hvala, sada predajem riječ gospodinu Weidenholzeru u ime SID-a. Hvala gospodine predsjedavajući. S člankom e, znači s postupkom e, u okviru članka 7 e, parlament je pokrenuo povijesni postupak. To se sprema već dugo vremena. Dostupne informacije su proučene i to s pažnjom. Proučili smo sve argumente sa svih strana. U rujnu smo već neke stvari usvojili uz veliku većinu. Ono što je bitno je da vijeće i Mađarska odgovore na odgovarajući način. Međutim, to se nije dogodilo. Mađarska vlada je prije reagirala ali sada se to ne događa. E, njihovo neprisustvo ovdje danas u vijećnici to potvrđuje. Ne žele se uključivati u raspravu, a mi smo njihovi prijatelji. Oni su svejedno odlučili ignorirati nas. Unatoč činjenici da se sprema e, veliki e, prosvjed u toj zemlji. Mađarska je postala samo fasada demokracije i mediji snažno djeluju, a e, pravosuđe je, je e, pod prijetnjom. E, I umjesto hladne političke analize imamo teorije urota i dalje nisu poduzeti ozbiljni koraci kako bismo se približili parlamentarnoj rezoluciji. Nije moguće da država članica se sve više udaljava od zajedničkih vrijednosti i kada bismo to prihvatili, to bi značilo da e, odustajemo od zajedničkog europskog projekta. Nadam se da će predsjedništvo e, spriječiti daljnju odgodu. Hvala gospodine Weidenholzer. Sada predajem riječ gospodinu Vistisenu u ime ECR-a. Zanimljivo je još jednom vidjeti da e, Europski parlament ponovno kritizira Mađarsku zbog vladavine prava i demokracije. E, u istom ovom domu se e, predložilo da se oduzme naknada za e, put ljudima s kojima se ne slažu. Isto tako na plenarnoj sjednici će se glasovati o amandmanima koji se odnose na promjenama poslovnika gdje se definitivno napada manjinsko mišljenje u parlamentu. To je licemjerno. Ako to ne vidite, to znači da ste predugno u parlamentu. E, ne znam točno zbog čega se napada Mađarska, ali znam da e, se zemlje u ovoj Uniji ne tretiraju na isti način. Ako vidimo e, kako se nasilno reagira na prosvjednike u Kataloniji, a tu nema reakcije parlamenta. Dakle, a istovremeno e, ako imamo mirne prosvjede u Mađarskoj, e, tu se e, govori o kršenju vladavine prava. Kad pogledamo što se događalo s Al-Qaidom prije deset godina i sada Mađarsku, očito je da ovdje u ovom domu ne vidite da jedna stvar koju činite je da povećavate potporu za one ljude e, kojih se želite riješiti, gospodina Orbana, gospodina Kačinskog i njima slične e, osobe koje e, ne volite, a oni su demokratski izabrani. To je sramota za Europu i za Europsku uniju. Hvala. Sada pred Sada predajem riječ gospođi Sargentini u ime zelenih. Hvala gospodine predsjedavajući. Moramo zaključiti da od glasovanja o mom izvješću u rujnu situacija u Mađarskoj se samo pogoršala. Mađarski građani imaju sve moguće razloge da od, izađu na ulice i, oni zaslužuju našu stalnu solidarnost. Objasnit ću vam što se dogodilo od jeseni e, do danas. Gospodin Timmermans je to isto tako napravio. S, e, sveučilište se, se, seli se u e, Beč jer se neće potpisati e, sporazum o nastavku. Isto tako, novi e, upravni sud je uspostavljen, a ministar pravosuđa ga kontrolira. Bivši makedonski premijer koji je osuđen, osuđen za korupciju je dobio status izbjeglice. Pet medija koji su za vladu E, su e, zapravo postali konglomerat. E, interne bilješke mađarske vlade su postale javne i one pokazuju sve što znamo. Oni odugovlače, oni zatrpavaju kolege u vijeću papirologijom, tvrde da surađuju, ali zapravo traže više vremena, odugovlače. To ne iznenađuje, ali to da je to postalo službeno, zahtjevi rumunskog predsjedništva da se e, iznese kalendar e, mađarski građani imaju pravo na zaštitu te trebaju znati što planirate. Europski glasači imaju pravo znati što će njihovi politički lideri učiniti. Stoga vas molim da preuzmete tu odgovornost, da me pozovete u vijeće i da započnemo s pravim procesom. E, gospodine predsjedniče, e, moji kolege u, među pučanima, neki od vas ste tamo, cijelim to, e, neki niste. Razumijem i, i cijenim što ste glasovali za moje izvješće, ali što ste činili od tada? Gdje je vaš osjećaj za zadničku odgovornost? Gospođo Sargentini, isteklo vam je vrijeme, hvala. A sada e, predem riječ gospođi Veržija. Hvala gospodine predsjedavajući. Mađurska je sjajna zemlja, stjecište e, kulture. Nitko ovdje ne pokušava napadati mađarski narod, ali danas Orban je zapravo predvodnik novog europskog modela, nacionalist i protiv imigracija. To je e, zapravo suprotno sjajnoj povijesti ove zemlje. Od rujne situacija se pogoršava. Mediji e, e, koji ocjenjuju e, ono što se događa u zemlji su pod kontrolom. Sve jača korupcija i Mađarska ne želi pristati na europskog tužitelja. Sve ide na ruku Orbanu i njegovim prijateljima. Neoliberali su pokušali u, usvojiti zakon o radu koji zapravo se zove robovlasnički eh, zakon. Ono što je počelo 2010. godine, kažete da pratite što se događa, oslanjate se na pravo. Rekao, rekla sam eh, kolegama eh, iz Mađarske, nema tu rata. E, biti europljanin znači štititi e, vrijednosti Europske unije. Da, Mađarska pokušava dobiti na vremenu e, odgovor vijeća je nešto što dodatno šteti. Hvala. Gospodin Stuger u ime ENF-a. Hvala gospodine predsjedavajući. Zadnji puta kada e, su bili europski izbori je e, odaziv bio nešto više od 30%, e, a u Mađarskoj više od 70% kada se radilo o nacionalnim izborima i većina je otišla Orbanu. Ti postoci su jako važni i možemo samo sanjati da će odaziv za euro izbore biti 70%. Um, govorili smo o slobodi medija u Nigeriji i u Operu e, tiničarskim trudnoćama. Orban govori o sigurnosti, o zaštiti granica svoje zemlje i on se brine za interese e, svojih građana. Evo to je razlika i e, premijer koji se dobro brine za svoje građane ne treba biti izveden pred sud. Njemu treba podići spom, spomenik Imamo li mi prostora u proračunu da bismo financirali e, podizanje spomenika gospodinu Orbanu? Hvala. Hvala. Nezavisni je na redu, nezavisni su na redu gospodin Balca. Hvala, gospodine predsjedavajući. Orbanov režim u Mađarskoj temelji se na korupciji. Institucije se ukidaju, kao i vladavina prava. Ja sam član najjače oporbene stranke u Mađarskoj i uvjeren sam da ova politička bitka se ne bi trebala voditi u Briselu, već u Mađarskoj. Trebamo iskoristiti sve E, zakonske instrumente da srušimo mađarsku vladu. Hvada, hvala. Sljedeća je gospođa Kudricka. Hvala gospodine predsjedavajući. Zakon je, zakoni su jedini instrumenti koji omogućuju ovako raznoliko političko okruženje poput Europske unije. Zahvaljujući zakonima takvo okruženje funkcionira. Kao što jedna osoba važna rekla, kompromis je duša demokracije. Trebamo razmišljati o alternativnom načinima da postignemo ciljeve naših stranaka. Ne mogu razumjeti zašto mađarski kolege ne mogu uvjeriti svog lidera da bi trebao razmišljati o kompromisu i povratku temeljnim vrijednostima u Mađarskoj. Imam pitanje za kolege iz Mađarske. Zar ne vidite da nema kompromisa, već da situacija eskalira? Primjerice uvođenjem takozvanog robovlasničkog uh, zakona ili izbacivanju uh, kvalitetnog sveučilišta. Ne mislim da su baš svi cinični, neki imaju i skrupula. Hvala. Sada predajem riječ gospodinu Saniju. Hvala, predsjedniče. Prije 30 godina dogodila se velika promjena u Mađarskoj. Oni koji su igrali važnu ulogu u to vrijeme sada su ostarijeli i obogatili se. Tada je Mađarska bila najsretniji i najbolji dio sovjetskog e, sustava. Sada su se stvari značajno promijenili. Sada je to siromašna zemlja i sada ljudi više nemaju pristup e, svojim pravima. E, znanje više ništa ne vrijedi i situacija se stalno pogoršava. Naši predstavnici primjerice bodyguardi moćnih ljudi izmišljaju priče premlačuju ljude poput Soroša. To je nešto što se stalno događa, a pritom demokratska oporba je sve snažnija. Hvala. Gospodin Javor je sljedeći. Hvala predsjedniče. Viktor Orban nije htio doći poslušati ovu raspravu i malo toga ima za reći. U protivnom bi morao se usprotiviti vlastitoj vladi ili nastaviti s borbom protiv europskih institucija. On kaže da je ova rasprava dio e, eurokampanje, ali mora se postaviti pitanje što je važnije od rasprave o vrijednostima na kojima se temelji Unija. Što može biti važnije od toga da u posljednjih devet godina da se dovode u pitanja prava mađarskih građana u toj zemlji. Od rujna se situacija u Mađarskoj pogoršala i to značajno. Događaju se stvari koje su neprihvatljive. E, vlada autokratski režim kojeg je teško razlikovati od Putinovog sustava. Europske institucije moraju ozbiljno shvatiti stanje te poduzeti mjere koje traži cijela Europa. Gospođa Bjork je sljedeća. E, hvala. Stanje u Mađarskoj se nije popravilo, upravo suprotno. Gledamo kako Orban i njegova stranka vrše e, sve veći pritisak na one koji razmišljaju drugačije, na medije, e, članove akademije, nevladine organizacije, svi koje, sve koje brane imigrante. Isto vremeno protivljenje, odnosno opozicija vladi raste i to je dobro. Isto tako postoji potpora u drugim državama članicama i ovdje u parlamentu i mi pokušavamo na neki način stvari vratiti okrenuti. Fidesz pokušava i meni i drugim kolegama e, reći da smo mi neprijatelji, kao što su to činili e, marksistima i drugim protivnicima u Mađarskoj, ali gospodin Orban, nećete uspjeti, nećemo popustiti, želimo e, poštovanje ljudskih prava, vladavinu prava ne želimo vaše projekte ovdje u Europskoj uniji i e, nastavit ćemo i dalje ustrajavati na e, ljudskim pravima, ženskim pravima, pravima migranata i da, to će biti jedna od najvažnijih stvari u izbornoj kampanji. Zato služe izbori. Borit ćemo se za ljudska prava, demokraciju i vladavinu prava. To treba biti temeljno pitanje u predizbornom razdoblju jer ništa nije važnije od toga. Hvala. Sada predajem riječ gospođi Morvaj. Hvala, gospodine predsjedniče. Gospođo Sargentini, drago mi je da tražite e, tko govori. 751 e, je zastupnik u parlamentu. Desetak ih je tek ovdje. I većina onih e, koji jesu ovdje su Mađari. Zato što se radi o Mađarskoj. I mislim da vi trebate razumjeti da nikoga ne zanima vaša kampanja protiv Mađarske. Izgubili ste tu bitku. I mislim da biste trebali naći neku drugu temu. Znam da vas jako zanimaju ljudska prava. E, evo, ovo su možda neka ljudska prava koja trebate zaštititi. E, govorite o govorite o brutalnoj e, policiji u Francuskoj koja se obrušila na prosvjednike radije. A govorite govorite o tome e, kad su ljudi gubili oči, kada su e, se događale ozljede glave. I e, na taj način moji omiljeni političari se bore protiv onih koji brane ljudska prava. Hvala. imam ima više ljudi nego što ste rekli. Gospodin Gresla je sljedeći. Ich Povjereniče kolege, ovdje sam jer kao predsjedatelj, predsjednik eh, odbora za proračunsku kontrolu brinu me financijska pitanja koja se tiču Mađarske. Želimo da se u toj zemlji poveća dohodak, da se smanji nezaposlenost i da se E, situacija općenito poboljša. Barem smo tako zamišljali budućnost te zemlje, ali europski novac se ne troši na pravilan način. Mađarska je pogođena korupcijom, prijevarom, problemima u javnoj nabavi i činjenicom da njezin pravosudni sustav nije sposoban uhvatiti se u koštac sa e, kriminalom. Lokalni revizori imaju problem jer mađarska vlada ništa ne poduzima kako bi se borila protiv e, kriminala i stoga pozivam e, vijeće da poduzme nešto kako bismo što je prije moguće riješili ta pitanja i kako bi u Mađarskoj e, ponovno zavladala, vladavina prava. Mađarska je 64. na zemlja na popisu zemalja sa korupcijom E, blizu Grčke, ali u Grčkoj se stvari poboljšavaju, a u Mađarskoj je situacija gora nego primjerice 2012. Mislim da Mađarska može puno bolje i ovo je dobar razlog e, da e, oni počnu surađivati sa Europskim javnim uredom tužitelja. Gospodine Timmermans, radujemo se nastaviti borbu zajedno s vama. Hvala. Gospođo Gresle, a sada Peter Niedermüller. Hvala lijepa, gospodine predsjedatelju. Prije samo nekoliko dana mađarski premijer je bio ovdje u Briselu, u parlamentu i održao se sastanak o Sorošu. I u javnosti se može e, čuti saznati kako mađarska vlada gleda na demokraciju. Međutim, mađarski premijer danas nije došao na ovu raspravu jer se on boji demokratske rasprave. Slobodni mediji su pod pritiskom u Mađarskoj, e, pravosuđe također se tretira na isti način kao i medije. Otežava se rad nevladinim organizacijama. Neki kažu da je to autoritarni režim i u pravu su. E, on će ići u druge zemlje, u Brazil, ali e, u Belgiju neće doći. Ne želi doći. Više ga zanimaju drugi dijelovi svijeta nego vlastita zemlja. Takvu politiku ne možemo podržati i moramo jasno i glasno reći da to ne možemo tolerirati. Hvala vam. A sada gospodin Kristof Hansen. Hvala vam, predsjedatelju. Kada bi se Mađarska danas pridružila Europskoj uniji, ta zemlja ne bi ispunila niti kriterije za pristupanje. Njihova vlada e, brani migrantima ulaz u e, državi, u državu. U isto vrijeme Nikola Gruevski, koji je osuđen za korupciju, je dobio e, politički azil, izbjegao pravdu i dobio mađarsko državljanstvo. Mađarska je prošle godine postala prva država u Europskoj uniji koja je protjerala jednog akademika. E, imamo dugačak popis e, e, stvari koje je Mađarska pogrešno napravila. Mađarska, Mađarsku vladu se traži već niz godina da uspostavi ponovno vladavinu prava, a sada dijela trebaju biti glasnija od riječi. Suspenzija plaćanja je financijska mjera kojom možemo postići poštivanje temeljnih vrijednosti. Vijeće želim pitati koliko ćemo još dugo čekati da vi napokon djelujete u skladu s našim zahtjevom i aktivirate članak 7. jer je nužno e, osigurati poštovanje naših temeljnih vrijednosti. Hvala, Carlos Hvala. Od e, rujna kada smo raspravljali posljednji put e, o ovoj temi, mađarska vlada je nacionalizirala veći broj medija. Zatvorilo je sve učilišta koje su navodno povezani sa djelovanjem oporbe, te nastavlja maltretirati izbjeglice. Nema prijevoda na engleski, kaže predsjedatelja, niti na poljski. Neki tehnički problemi su u pitanju. Ok, please, you may continue. Možete nastaviti. Da li da počnem iz početka, pita se govornik. Evo, recite nam posljednje dvije rečenice pa onda nastavite. Pa ja bih radio iz početka budući da nije bilo prijevoda na sve jezike. Dakle, Europa nije samo zajedničko tržište. Dijelimo vrijednosti koje se nalaze u Konvenciji o ljudskim pravima i slično. U rujnu smo zadnji put raspravljali o ovoj temi. Od tada je mađarska vlada nacionalizirala veći broj medija, zatvorila sveučilišta koja navodno surađuju sa oporbom te zlostavlja, dakle nastavili su zlostavljati migrante. Dovodi su pitanje tamošnja država prava na štetu ne samo Mađara, već i svih Evropljana. Orban je jedan loš primjer, a jednako nas zabrinjava situacija u Rumunjskoj, Slovačkoj, Malti i u Poljskoj. Moramo djelovati. Moramo ustanoviti sustav nadzora, dakle koji će se ticati e, primjene temeljnih e, prava. Moramo time uvjetovati pristup europskim fondovima. Tražimo od vijeća da pokrene članak 7 onako kako je predviđeno ugovorima. Sloboda, demokracija, država prava to nisu puke riječi kojima se uljepšavaju govori, to su vrijednosti koje su u našem identitetu a taj identitet je sada pod prijetnjom. Moramo imati hrabrosti i obraniti ga. Dziękuję bardzo i przepraszam pana za te zakłócenia z Hvala. Ispričavam se zbog e, poteškoća tehničkih problema s prevođenjem. To smo riješili. A sada gospođa Gal. Kolege i kolegice, slušala sam ono što je rekao gospodin Niedermuller i dok sam slušala njegovo izlaganje, shvatila sam da nije bitno što e, ćemo napraviti. Kada Dakle, kada mađarski premijer dođe ovdje, onda je to problem, kada ne dođe, to je ponovno problem. I e, to je smiješno. Mislim da je sve ovo subjektivno, ne temelje i ne temelji se na činjenicama. Ako ćemo nastaviti djelovati na isti način, onda možemo poduzeti mjere protiv svih država članica zbog ovog ili onog razloga. Jer u Mađarskoj nije zatvoreno ni jedno sveučilište, niti medijski kanali, Srednjoeuropsko sveučilište i dalje e, djeluje. I sve, sve se odvija kao i normalno, kao i inače a ova rasprava je smiješna. I oni koji su za migracije žele vršiti pritisak na Mađarsku jer Mađarska ne želi migrante. Gospođa Sargentini je rekla da mađarski građani moraju uživati ista prava kao i svi građani Europske unije, a to onda znači da i europski građani trebaju imati ta prava. Hvala, sada spontano javljanje za riječ. Ova rasprava još je jedan primjer dvostrukih standarda. I Mađarsku kao i neke druge države članice se konstantno kritizira zbog nečega što se događa u ostalim državama, članicama. Primjerice e, novi zakon o radu ili kritizira se Mađarsku zbog pravosuđa. Međutim, e, šire se lažne vijesti i medijima se prosljeđuju pogrešne informacije. Bilo bi puno lakše riješiti konkretne probleme građana, a ne se upuštati u ovakve političke rasprave. Primjerice, u Rumunjskoj postoji sveučilište u kojemu rumunjski studenti koji su u manjini ne mogu polagati ispite, niti postoji kurikulum na, nje, na rumunjskom. Dakle, treba sagledati stvari iz pravog kuta. Ispada da je ovdje riječ o određenim, o interesima određenih skupina ili pojedinaca. Hvala. Sljedeći govornik. Hvala potpredsjedniče Timmermans. Prvi put u povijesti od stupanja na snagu Lisabonskog ugovora Europski parlament je velikom većinom dvotrećinskom podržao inicijativu da se aktivira ni manje ne više nego članak 7. stavak 1. u odnosu na Mađarsku. I E, smjer u kojem kreće mađarska vlada je putinizacija i to nije u skladu sa vrijednostima Europske unije e, jer dolazi do sustavnog nepoštivanja prava manjina, ali to je također protivno pravo na informiranje i situacija se samo pogoršava. Stoga, gospodine Timmermans, e, kada vijeće bude odlučivalo zajedno s komisijom o posljedicama ovog dvotrećinskog glasovanja u parlamentu, koji je u ostalom prvi pokrenuo inicijativu, parlament treba biti dio tog postupka odlučivanja. Tri institucije se mogu udružiti i zajedno e, se usprotiviti e, putinizaciji mađarske vlade. Hvala. Gospođa Tomašić. Europska unija zajednica je različiti država s različitim tradicijama i razvojnim putevima. Spajaju nas neki zajednički interesi i vrijednosti, ali oni ne mogu izbrisati naše razlike u kulturi i mentalitetu. inzistiranje na univerzalnim rješenjima može nas samo međusobno udaljiti i posvađati jer će uvijek jedna strana odsjećati da joj je nešto nametnuto. mađarska je država duge povijesti i bogate tradicije koja na neke stvari u uniji ima drugačiji pogled od nekih drugih članica. mađarski narod bira vlast kakvu želi a ona provodi politički program za koji je legitimitet dobila na izborima. pravo je građana koji se ne slažu s vlasti mirno prosvjedovati i koristiti se drugim demokratskim instrumentima kako bi izrazili svoja stajališta. vlada im to mora omogućiti a na nama je da u dijalogu s mađarskim vlastima pomognemo da građani što lakše konzumiraju svoja demokratska prava. sve ostalo je na mađarskom narodu a unija zbog nečijih preferencija ne smije podrivati demokraciju u jednoj suverenoj državi. hvala Hvala. Europska unija osuđuje mađarsku vladu zbog kršenja načela vladavine prava i temeljnih prava. Ali mislim da pravi razlog za ovakvu, ovakvo djelovanje Unije jest to što Mađarska odbija dati politički azil izbjeglicama. A tu je i pitanje nevladinih organizacija koje manipuliraju tim e, migrantskim tokovima. I mislim da je zapravo to pravi razlog. A mađarska vlada zapravo samo štiti svoje građane. Grčka vlada koja popušta vanjskim e, pritiscima, ona dopušta migrantima da uđu u zemlju, a u isto vrijeme e, grčke vlasti ne mogu na primjeren način zbrinuti te migrante. I to je velika razlika između Mađarske i Grčke. Hvala. Lašlo Tokas. Elnök úr, a zöldek és cinkos elvtársaik által kikényszerített újabb magyar ellenes... Hvala, predsjedatelju. Ova rasprava rezultat je pritiska kojeg vrše zeleni i njihovi suradnici. Mađarska vlada već je, možemo reći, osuđena u ovom parlamentu i sada se to ponavlja i to zato što e, liberalne snage koje su za migraciju zapravo vrše sad, sada svoju izbornu kampanju kritizira nas se na jedan način koji nije demokratski, taj pristup nije demokratski. I baš kao što je bio slučaj u komunistička vremena, oporbene snage rade kako bi destabilizirali, destabilizirali društveni poredak u Mađarskoj. Stoga molim vas da ih ne slušate. Živjela Mađarska, živjela Europa. Hvala gospodin Marek Jurek. Hvala predsjedatelju. Dame i gospodo, potpredsjedniče Timmermans. Kada se predloži održavanje rasprave o vladavini prava i demokraciji u Europi, obično se kaže govorit ćemo o Poljskoj ili Mađarskoj. I u redu, govorit ću onda o aktiviranju članka sedmog. Vladavina prava i demokracija danas su u opasnosti i to e, zbog onoga što rade europske vlasti. Imamo ugovore prema kojima se može aktivirati članak 7 i to nakon dvotrećinskog glasovanja. Međutim, to, taj uvjet nije ispunjen i vi ste rekli da postupak treba biti pokrenut. To, u total, totalitarnim režimima, kada se pokreću lažni postupci, onda se falsificiralo glasove. I ovo što vi sada radite je bez presedana. Ponavljam, nije liberalna demokracija Dakle, Orban je dobro rekao, dobro, postavio dobru dijagnozu onoga što se događa u ovoj sobi, u ovoj prostoriji. To nije liberalna demokracija. Hvala. A sada riječ ima gospodin Timmermans. Molim vas da odgovorite na ono što ste čuli. Reagirat ću na ono što sam čuo. Prvo, oni koji tvrde da se tu nema što vidjeti, da se ništa ne događa, da je to sve politička igra, samo ću vas podsjetiti na ono što sam rekao u uvodu. Ovdje gledamo e, specifična pitanja, specifične probleme i postavljamo pitanja. I ako vjerujemo da odgovori na ta pitanja ne, ne osiguravaju kompatibilnost sa europskim pravom, onda ćemo e, nešto poduzeti. Imamo zakon, zaustavite Soroša, imamo o tome pitanja. Relokacija, e, sveučilišta iz Mađarske. Dakle, netko je rekao da se ništa ne promijenilo u vezi s tim sveučilištom, ali je, situacija se drastično promijenila. Tu se postavljaju pitanja. Zatim spajanje 400 medijskih e, e, kanala bez e, toga da se nadležnim tijelima dalo da provjere je li to u skladu sa zakonodavstvom. To su sve konkretne, jako konkretne stvari. Zatim donošenje dva nova zakona za upravne sudove. Tu imamo konkretna pitanja usvajanje novog zakona o prekovremenim satima. O tome su se vodile rasprave. Imamo pitanja o tome je li to kompatibilno sa europskim pravom. I to me dovodi do pitanja načela koje želim istaknuti. Demokraciju se uvijek zaziva kao opravdanje za nepoštivanje određenih e, pravila. To nije prirode demokracije i Unija tako ne funkcionira. E, Mađarska je izabrala, to je bio dobar izbor, Mađarska je izabrala, to je suveren izbor da postane država članica Europske unije. To je bio izbor koji je parlament ratificirao i koji je potvrđen referendumom od mađarskih građana. Ako izaberete postati dijelom organizacije koja se temelji na ugovorima poput Europske unije, onda svojim izborom potvrđujete da ćete, da ćete poštovati pravila ugovora. Europska komisija ima zadaću da e, vidi prate li i poštuju li države članice pravila iz ugovora, a pravila su ja, jasna, pogotovo kada je riječ o pitanju e, vladavine pravila. Članci 2 i 9 jasno e, navode e, razdiobu vlasti, neovisnost medija i tako dalje. Dakle, time se bavimo. Ovdje nije riječ o borbi protiv zemalja koje ne žele prihvatiti migrante. Ovdje nije riječ o napadu na e, demokraciju neke države članice ili na kulturnu različitost unutar Europske unije. Ovdje se radi o tome da se zemlje pozove na red zbog nečega što su odlučile napraviti bez ikakvog pritiska. Dakle, to je suveren izbor država koje su se pridružile Europskoj uniji i u tome leži ljepota ove organizacije. To je suveren izbor. I Mađarska je svojim izborom dobila brojne prednosti. Brojne druge države članice su tokom godina, pokazale solidarnost sa Mađarskom kako bi ona sustigla ostatak Europske unije i, doživjela prosperitet kao što zaslužuju njezini građani. Ali članstvo dolazi sa pravima, ali, ali i obvezama. Obveze su navedene u ugovorima i odgovornost je parlamenta, vijeća i komisije da jedni druge drže odgovornima kad je riječ o primjeni europskog prava. To činimo u slučaju Mađarske i u slučaju svih drugih država članica, ni manje ni više. Hvala vam gospodine predsjedatelju. Hvala vam gospodine potpredsjedniče komisije. U ime vijeća, gospođa Čot. Hvala lijepo. Dame i gospodo, još jednom želim ponoviti da predsjedništvo i vijeće daju veliku važnost poštovanju i provođenju pravne države i temeljnih prava. Oni su ono što je u centru naše pažnje. Mi ćemo vas obavijestiti o daljnjem razvoju situacije predsjedništvo će pridati posebnu pažnju stajalištima koje smo danas čuli tijekom ove rasprave. Čuli smo vaše zahtjeve i skloni smo pragmatičnom pristupu. Još jednom eh, hvala lijepa na pažnji. Eh, ja... Hvala lijepa. sada prelazimo na iduću točku dnevnog